Predsjednik je od nadležnih tijela Nizozemske dobio obavijest o izboru gospodina Ellisona za zastupnika Europskog parlamenta koji mijenja Viki Mažer. To stupa na snagu od 3. lipnja 2017. Mi primamo na znanje izbor gospođe Ellison i želimo izraziti dobrodošlicu kolegici, e, kolegi koja će početi obnašati koji će početi obnažati dužnost u